Good afternoon, ladies and gentlemen. Dobar dan vam želim. Dame i gospodo, molim vas, zauzmite mjesto. Sve bučnije. Čim ste me čuli? Okay. I, I have this one. Probably it works. Can I ask the advice? Izgleda ovo funkcionira. Molim mi savjetnike da sjednu na svoje mjesta. Hvala. Dakle, možemo započeti s glasanjem. Autor je ovdje, dakle, glasat ćemo utjecaj kohezijske politike EU na Sjevernu Isku. Želite li nešto reći, gospodine Von? Pa ne baš, evo samo par riječi, dakle. Najprije želim, e, kao inače, zahvaliti tajništvu i svim izvjestiteljima iz Sjeni na rad na ovom mišljenju koje je po mom sudu dobro. Imali smo misiju za ustanovljavanje činjeničnog stanja. Ovo je sve pravovremeno organizirano jer kao što znamo imamo prijedlog komisije sljedeći VFO, oni su, ovo je sada prilika da nastavimo financirati e, mirovnog programa u Sjevernoj Irskoj, dakle to je jako važna stvar. Danas imamo jaku priliku da puputimo snažnu poruku Europskog parlamenta, dakle i reći da je financiranje tog mirovnog programa nešto jako važno što treba nastaviti financirati i možemo uputiti jaku poruku ukoliko budemo pokazali koliko smo jednoglasni uputiti jaku poruku vijeću i komisiji. Hvala. Sada glasamo. Počinjemo s amandmanom prvim. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Želite provjeru? Dobro, provjerit ćemo amandman prvi, elektronički, otvaram elektroničko glasanje. And Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman drugi. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Amandman treći, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman četvrti, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Peti, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 11. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 12. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kont C. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 9. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kont 1. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis drugi, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 15. s usmenim amandmanom. Ima li netko ko se suprostavlja tom usmenom amandmanu? Ne. Dakle, glasamo amandman 15. s usmenim amandmanom. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis treći, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 21. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 22. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis četvrti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kom 3. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis peti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 34. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 6. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 41. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Molim provjeru. Amandman 41. Otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromis sedmi. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis osmi. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis deveti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 50. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman, e, kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada prelazimo na konačno glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Čestitam gospodine Von. Sljedeće izvješće o kojem glasamo, izvješće kolege Pascala Rimona, posebne mjere za Grčku. Gospodin Rimon, želite li nešto reći prije glasanja? Izvolite. Hvala vam. Mislim da je ovo izvješće pravo svjedočanstvo solidarnosti u Europi i tu se vidi apsolutna dodana vrijednost kohezijske politike i dokaz za to da se u ovom domu može e, potpuno nestranački surađivati. Zahvaljujem svim izvjestiteljima iz Sjene, svim kolegama koji će glasati za. Hvala tajništvu na odličnoj suradnju i svojim suradnicima naravno. Hvala. Hvala. Sada ćemo započeti s glasanjem. Amandman prvi, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis prvi, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Prelazimo na amandman peti, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman šesti s usmenim amandmanom. Da li se netko protivi ovom amandmanu? Ne. Dakle, glasamo s usmenim amandmanom. Amandman šesti, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman sedmi, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis drugi, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman deseti, tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 11. Tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. Kompromis treći. Tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 16. Tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 17. istovjetni su. 18. Za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 19. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 20. Tko je za? Molim da se provjeri 19. Otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. uz jasnu većinu. Amandman 20. Tko je za? Protiv suzdržani? Usvaja se. Kompromis četvrti. Tko je za? Protiv suzdržani? Usvaja se. Kompromis peti. Za? Protiv suzdržani? Usvaja se. Kompromis šesti. Tko je za? Protiv suzdržani? Usvaja se. Kompromis sedmi. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 8. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 9. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 10. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 11. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 48. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 12. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 13. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 55. Tko je za? Protiv? Suzdržani? usvaja se. Amandman 56. odpada, s obzirom da smo usvojili 55. Kompromis 14. za protiv suzdržani usvaja se. Prelazimo na konačno glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Izvješće se usvaja. Čestitam gospodin Ariman. Najljepša hvala. Dakle, završili smo s glasanjem. Dakle, nastavljamo s razmjenom gledišta. Prvobitno smo tražili saslušanja, ali s obzirom s obzirom na broj sudionika u ovom, ovoj razmjeni gledišta, ovo je jako blizu saslušanju. Dakle, imat ćemo danas e, razmjenu gledišta jer su to tražili izvjestitelji i većina članova odbora REGI. Izmijenit ćemo gledišta o jednom zakonodavnom prijedlogu, prijedlogu Europs, uredbe Europskog parlamenta i vijeća o izmjeni uredbe o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj i rezervu. biti naslov je iznimno dugačak, tako da sam ovo predstavila skraćeno. Prijedlog ima za cilj promijeniti zajedničku neku odredbu, uredbu za odredbe kako bismo imali veću pričuvu kako bi se to koristilo za strukturne reforme umjesto za specifične prioritete koji su određeni u partnerskim sporazumima. Konkretno prijedlogu se uključuje e, članak 22.1a, 22.1.8 i 23.1a u CPR gdje se određuju načela i pravila za korištenje sredstava za strukturnu reformu. U danjim amandmanima se prilagođava s CPR ciljevima, definicijama i obvezama izvješćivanja. Prema prijedlogu koordinatora pozvali smo nekoliko gostiju kako bismo imali puni uvid u različite aspekte ovog prijedloga. Imate zasebni dnevni red naše razmjene gledišta. Najprije ću dati gospodinu Van Bresk, kojeg nismo vidjeli odavno. Dakle, gospodine Van Breska, imate riječ, možete nam predstaviti prijedlog komisije, izvolite. Najljepša hvala predsjednice, hvala na pozivu i dopustite da se ponovno obratimo Ovaj put obećam da ću biti kraći nego što je to bio slučaj jutros. Također mi je veliko zadovoljstvo što je kolegica Merek McCoffey uz mene, ona je iz službe za podršku strukturnoj reformi iz komisije i ona će nam e, pomoći također da hvatimo strukturne reforme koje imamo u vidu u ovom prijedlogu. Kao i jutros imam nekoliko slajdova, ali ću vas doista kratko provesti kroz njih. Kao što vidite, prvo pitanje je zašto smo uopće napravili ovaj prijedlog. Što se nas tiče strukturne reforme i ulaganja su dva, su lici iste stvari. Što hoću reći? Dakle, ako razmišljamo o malim srednjim poduzećima i njihovim poteškoćama da dođu do financijskih sredstava, jer djeluju e, u jako teškom poslovnom okruženju ili imaju poteškoće da dobiju, dođu do sudskih presuda relativno hitro ili dobiju građevinske dozvole ili slične stvari. Dakle, vrlo je vjerojatno da čak i ako ih podržavamo iz europskih e, sredstava za ulaganje, e, izgledi uspješnosti su dosta niski. Tako da ovdje mislimo i na obje strane, i na strukturne reforme i na investicije koje moraju ići ruk pod ruku. Iz tog razloga smo iznijeli ovaj konkretni prijedlog koji za cilj ima da se omogući e, pozitivan e, mehanizam poticaja, da se koriste neki strukturni fondovi kako bi se podržale strukturne reforme. Prva stvar koju želim naglasiti, kao što vidite na samom vrhu, ovdje se radi o opcijama, dakle o mogućnostima. Dakle, nitko nije primoran da to koristi. To su mogućnosti koje su pružene pred državama članicama da se koriste dio ili cijela pričuva kako bi se podržale strukturne reforme. Druga stvar koju sam želio naglasiti jeste da, kao što vidite na kraju slajda, ovdje se ne dovodi u pitanje učinkovitost e, kohezijske politike, odnosno i pričuva za učinkovitost isto tako koja postoji, koja se ne dira, bit će na snazi i ostaje i neće biti dovedena u pitanje ni u jednom trenutku. E sad kako ovaj instrument funkcionira? Sukladno našem prijedlogu, ukoliko država članica želi koristiti ta sredstva, evo nas, treba uložiti zahtjev, odnosno prijedlog komisiji da se dodijeli dio ili e, sva sredstva iz pričuve koja su e, na raspolaganje i uz taj prijedlog želi e, iznijeti koji su mjere koje žele provesti, ciljevi i rokovi. Što se rokova tiče, jako je važno da se zna da se govori ovdje o najdužem razdoblju tri godine. Zašto tri godine? Zašto se ovdje radi o pilot projektu i ne želimo stvar učiniti suviše kompliciranom, već želimo da se tu radi o projektima koje se može realizirati u kratkoročnom razdoblju kako bismo mogli izvući e, i neke pouke iz e, ovih e, svih alata koje komisija nudi u razdoblju za nakon 2020. Dakle, ukoliko države članice žele koristiti ovu mogućnost, onda će komisija trebati ocijeniti taj prijedlog i to će biti formalizirano nakon eh, dijaloga s državama članicama. će se, dakle, eh, iznosi koje treba isplatiti kako bi E, preuzete obveze bili u potpunosti ispunjene. A mi mislimo da je ovo najbolje pratiti kroz postupak europskog semestra, dakle države članice nam trebaju podnijeti izvješća, ako i kako moguće kroz svoje e, nacionalne, izvješća o ostvarenom napretku, gdje su ostvareni ciljevi, gdje se iznosi dakle, napredak u ostvarenju ciljeva i tu se može dakle istovremeno i iznijeti napredak ostvaren tom području. Već sam rekao da države članice imaju velika diskretska prava, no želim naglasiti da nije država članica ta koja odlučuje o alokaciji sredstava, jer novce treba izvući iz programa, što znači da regije koje su nadležne za programe i socioekonomski partneri koji sudjeluju u nadzornom odboru trebaju dati odobrenje prije nego što se do ičeg sličnog e, dođe. Dakle, svi partneri na različitim razinama sudjelovat će u tome i trebaju dati svoje odobrenje dakle, za taj transfer sredstava iz kohezijskog programa u e, obveze e, sa reformom. Dakle, oni koji su zaduženi za fondove imaju konačnu riječ o tome e, da i odlučuju da li će se projekt financirati ili ne. Ono što je jako važno je zadnja točka na ovom slajdu, dakle mi želimo izravno e, upravljanje kako bi se to provelo. Dakle, zašto? Zašto smatramo da bi u suprotnom bilo i sve više komplicirano da se ide E, preko cijelog CRR-a i da se kaže ovaj članak može se primjenjivati, ovaj ne može i tako dalje, onda bi to odjednom postalo i suviše složeno da se iznađe valjano, funkcionalno rješenje za provedbu ovakvog pilot programa. Još jedna riječ o reformi, siguran sam da će Meri o tome više znati reći. Mi naravno želimo da to bude relevantno za Europsku uniju kao takvu. I Ovdje naravno razgovaramo o reformama koje su identificirane u kontekstu europskog semestra. Ponavljam, s obzirom da se ovdje radi o financijskom poticaju, nema nikakvih cijena. Dakle, ovdje se ne radi o refundiranju troškova. Ovo, ovo je financiranje koje je, nije povezano uz troškove. Dakle, ovdje se radi o pružanju poticaja i sukladno toj logici bit će samo jedna isplata kada se zadovolje dogovoreni uvjeti. U kojem trenutku do toga dolazi? Prema našem prijedlogu to bi trebalo biti napravljeno u kontekstu sljedećeg europskog semestra. Dakle, države članice bi nam trebale naznačiti u okviru nacionalnog programa reforme za 2018. njihovu namjeru da koriste ili ne taj alat jer ovaj postupak ide e, sa programskim izmjenama jer novce treba izvući iz prebaciti iz programa i prebaciti ih e, u preuzete obveze. A vrijeme biti to sve treba da se dogodi u ljeto, ljeto i jesen iduće godine, jer to je vrijeme kada ćemo e, to napraviti i kada se alociraju, kada se dodijele sredstva, onda će biti kasno reći, a mi sad želimo prebaciti određena sredstva i staviti ih drugdje. Dakle, tu postoji jedan pravni e, rok da se takav transfer napravi. Naravno, ovo smo se napravili ovako kako bi stvari ostale jednostavne. Dakle, ne možemo revidirati stvari. Ciljeve i iznose ne možemo mijenjati naknadno. Što znači da ciljevi trebaju ostati ambiciozni, ali i realni kako bi ih se moglo ostvariti. I naravno nadamo se da će u takvom kontekstu vanjski faktori isto tako trebali biti uzeti u obzir. par zaključnih stvari. Što se tiče isplata, s obzirom da se ne, radi ovdje o refundiranju troškova ili neizravnim troškovima, onda nema e, nikakvih e, pravila o kvalificiranosti. Zato nam ne treba nikakvo nacionalno sufinanciranje. Nema prethodnih uplata i neće biti nikakvih e, djelomičnih uplata Dakle, želimo stvar učiniti jednostavnom, treba se ostvariti jedan cilj i onda se dobije puni iznos. I nema, potrebe niti za revizijama, provjerama, kontrolama. Jedina provjera koju treba provesti je da se provjeri da li je e, cilj ostvaren i to je sve. Eto, toliko od mene i ovo je jednostavan pristup koji se može sažeti tako da se treba reći hoćemo ili nećemo. Dakle, na komisiji isto tako da provjeri da li su ispunjeni ciljevi, imamo i kontradiktorni postupak Ako mi nešto budemo sporavati, naravno, oni koji su taj projekt eh, mogu obrazložiti zašto i kako smatraju da jesu. U slučaju da doista nije e, nije ispunjena obveza, s obzirom da nema mogućnosti da se ponovno prebace novci, onda će ta sredstva biti jednostavno otpisana. Toliko za sada. Thank you very much. This was the presentation of the European Commission. Now I'll give... Zahvaljujem. Europskoj komisiji. Sad ću dati riječ e, gospođi Desislavi Jordanovoj, e, prva tajnica koja je odgovorna dakle, za koheziju i regionalnu strategiju i radi u stalnom predstavništu bugarskog predsjedništva. Ona će iznijeti i dati nam izjavu u ime bugarskog predsjedništva. Izvolite. Hvala lijepa. Ja bih se isto željela zahvaliti što ste pozvali vijeće na današnji sastanak. Ja ću vam iznijeti jednu kratku prezentaciju u pogledu napretka koji je ostvaren od strane radne skupine koja radi u vijeću. Vijeće da je veliki prioritet e, jednostavnom korištenju e, fonda i mi smo isto tako svjesni političkog značaja i koliko je to osjetljivo pitanje kada govorimo dakle, o strukturnim reformama u državama članicama, isto tako i u kontekstu europskog semestra. Važno je vijeću da bilo koje mjere koje se poduzimaju unutar kohezijske politike dovode do poboljšanja e, i da to bude u skladu sa ugovorom E, radna skupina je započela sa pregledom dosjeja 20. veljače. Prva reakcija država članica je bila ta da su bili jako rezervirani, imali su jako puno pitanja za komisiju. Nakon toga su se države članice javile, poslale i pisane komentare i 19.3. i 24.2. su održana još dva sastanka. E, s obzirom na raspravu, većina država članica je negativna u pogledu ovog prijedloga i to zbog vrlo važnih elementa. Dakle, središnje upravljanje, e, sami aspekt vremena, cijena, transparentnost procesa i isto tako zaključenje ovog takozvane preuzimanja obveze u pogledu reforme. Stoga je odličeno da se taj dosje, da se na njemu dalje ne radi do danjih e, događaja. Države članice e, treba i to isto uzeti u obzir u pogledu višegodišnjeg financijskog okvira. I trebamo reći da se može očekivati da ćemo nastaviti s radom tijekom bugarskog e, predsjedanja. I to u prvoj polovici ove godine. Dakle, to je bila izjava vijeća. Vrlo jasna. Sad možemo nastaviti sa drugim stajalištima. Gospođa Mary McCarthy, koja je direktorica e, iz službe za podršku strukturnih reformi, i ona će nešto više reći u pogledu svoje jedinice i njihovog mišljenja o ovoj reformi. Gospođa Makati, izvolite. Hvala lijepa. Evo i moja prezentacija. Dakle, imam prezentaciju koja ima puno slajdova, međutim ja neću proći kroz e, sve njih, e, samo ću se fokusirati na par slajdova kako bi iznijela par aspekata. Dakle, govorit ću kao prvo u na ulozi naše e, službe i naših programa za podršku ja ću se pozabaviti nekim drugim pitanjima kao razlika između samog programa, instrumenta za isporuku tog e, programa e, vezano isto tako uz CPR. Oprostite, postoje li neki problemi? Evo, imamo sada prezentaciju. Hvala lijepa. Ja ću preskočiti već e, na ovo i preći ću na e, proračun naše e, službe za podršku strukturnoj reformi. Dakle, mi na tome radimo 2015. kako bi e, podržali dakle, provedbu strukturne reforme. Dakle, radili smo na tome već 2015. 2016. Dakle, tu se radi samo o ovom pripremnom e, dijelu. Radi se dakle za razdoblje 2017. do 2020. o iznosu e, preko 142 milijuna eura i to smo sredstva dobili i na inicijativu komisije iz e, tehničke pomoći i to pod glavom 1b. I glava 2 je IFRD. EFRD. Dakle, to je novac koji smo imali na raspolaganju. Evo sada e, za razdoblje 2017. 2018. E, smo se već obezali u pogledu sredstava i sad radimo na 2019. Evo čisto da vam kažemo što smo do sada učinili. Evo ovo je način kako smo potrošili naša sredstva od 2017. i 2018. 2017. smo pokrili 16 država članica Postoje zahtjev od 271 zahtjeve, postoje za 83 milijuna, prihvatili smo 159 zahtjeva, 2018. smo imali proračun od 30,5 milijuna, imali smo zahtjev iz 24 države članice, 444 zahtjeva za 152 milijuna i mi smo odabrali 146 zahtjeva. Tako da vidite da je potražnja bila vrlo velika i u prvoj i u drugoj godini našeg programa. I mi smo to dodali dakle našem programu za podršku strukturnih reformi. Pokrili smo čitav niz e, zahtjeva vezano uz ove dvije godine 2017. i 2018. Tu možete vidjeti distribuciju zahtjeva po državama članicama i isto tako vidite podjelu po e, različitim područjima politike. Ovdje ćete vidjeti da većina zahtjeva dolaze dakle u pogledu rasta i poboljšanja poslovnog okruženja. E, evo to je sada ta podjela tih odabranih je zahtjeva vezano za program za podršku strukturnih reformi. 56% doprinosi ekonomskom upravljanju, 7% vezano uz pravo Europske unije, 28% vezano uz sve prioritete, a 9% za prioritete država članica. Evo, čisto jedan pregled u pogledu toga što smo mi radili u našoj službi tijekom protekle dvije godine. A sada ću preći dalje na sljedeću točku. E, Zamoljena sam da se pozabavim i time. Sad kad govorimo o našem programu za podršku strukturnih reformi i instrumentu Reform Delivery Tool, zamoljena sam da vam e, objasnim u čemu je razlika između jednog i drugog, dakle što radi još i ovaj dodatni instrument i naš program. Kao prvo naš program za podršku strukturne reforme je program e, unutar postojećeg višegodišnjeg financijskog okvira 2014-2020 i nudi tehničku podršku državama članicama, to je na dobrovoljnoj osnovi ne prisiljavaju se države članice da traže tehničku podršku. Dakle, to je sve na dobrovoljnoj osnovi. A ovaj dio cijelog programa, dakle ta tehnička podrška je nešto s čime ćemo nastaviti. Dakle, postoji takav prijedlog da se nastavi s time i nakon 2020. E, kao instrumentom za tehničku podršku. Dakle, SRSP, program za podršku strukturnih reformi, će biti dio e, programa za podršku strukturne reforme. Dakle, i za sljedeći višegodišnji financijski okvir. A sad idemo dalje. Dakle, imamo instrument koji nazivamo Reform Delivery Tool. To je još jedan e, instrument u našem programu za podršku strukturne reforme. To je za sljedeće razdoblje i postoji treći instrument koji se zove Convergence Facility. Dakle, instrument za konvergenciju, dakle, to je za države koje još nisu države članice i koje, nisu još u e, eurozoni. I imamo dakle ovu pilot e, fazu i ona je, kao što je Erik objasnio, u obliku e, amandmana CPR e, uredbi. O čemu se tu radi? Kakav je to instrument? Time želimo dati određene financijske poticaje za provedbu reformi Ideja iza tog instrumenta Reform Delivery Tool i ove pilot faze da se stekne određeno iskustvo u pogledu toga kako bi to u budućnosti funkcioniralo. Dakle, da dajemo određene financijske poticaje. Neću sad ulaziti u detalje jer je Erik to već objasnio. Dakle, ne radi se sad o tome da pokrivamo troškove reformi, već da čisto dajemo određene poticaje državama članicama da provode te reforme i da to čine brzo. I prijedlog je da se s time nastavi i nakon 2020. kao e, dijelom programa za podršku strukturnih reformi. Ako se odobri izmjene dopuna CRP-a, e, moglo bi se započeti sa filot fazom u 2019. i onda u razdoblje 2019-2020 bi mogli e, prikupiti e, korisne informacije kada govorimo o tom instrumentu Reform Delivery Tool. Dakle, kako bi države članice mogli razviti određene prijedloge i tako dalje. Vrsta reforme o kojima mi ovdje govorimo, to je bilo još jedno pitanje. To su one reforme koje su već, na, koje je Erik naveo, dakle, koje su navedene u preporukama za pojedinu državu i u europskom semestru i isto tako reforme koje su navedene u pratećim e, dokumentima e, u pogledu europskog semestra. Dakle, dodatno uz ove posebne preporuke po državama članicama, tu imamo i različite izazove u tim izvješćima pojedinih zemalja u pogledu europskog semestra. Pa bi to mogla biti osnova za podnošenje prijedloga u pogledu reforme. Puno područja je tu pokriveno. Mogu vam dati jedan primjer. Jedan od primjera nešto što bi države članice radile, da recimo uspostave jednu e, schemu e, minimalnog dohotka. E, tu bi onda oni osmislili jednu takvu schemu i iznijeli bi prijedloge za provedbu. Tu možemo uključiti prvo sam dizajn jedne takve scheme, pilot fazu i onda isto tako širenje jednog, e, jedne takve scheme e, kroz sve dijelove gospodarstva. Dakle, evo to je jedan poseban primjer koji sada ovdje mogu navesti, a mogu vam dati čitav niz drugih različitih e, primjera potencijalne reforme. Reforme se mogu provoditi u čitavom nizu područja. Evo ovo je u području socijale, možemo naravno imati primjere u području zdravstvene skrbi, u nekim državama članicama se tu podržava recimo reorganizacija bolnica. U nekim slučajevima države članice promoviraju promjene u nekim drugim područjima kao što je reorganizacija javne administracije, javnih usluga, to može i biti dosta daleko sežno. Dakle, postoji tu čitav spektar e, mogućih reformi koje se mogu time e, pokriti i koje tu mogu biti predložene. Ono što je tu važno kod ovih prijedloga, to je nešto što smo naučili iz e, djelovanja programa za reformu za podršku strukturnih reformi. Vrlo je važan dijalog, dijalog između država članica i komisije. Dakle, u pruženju naše tehničke podrške mi uvijek radimo na određenom dijalogu prije nego što se iznese zahtjev. Isto to bi bilo i u kontekstu dakle određenih obveza koje bi države preuzele u pogledu reformi. Tu bi imali vrlo intenzivne dijaloge i na taj način bi se puno toga moglo riješiti prije nego što se uopće podnese e, zahtjev, već bi tada mogli e, razraditi sve detalje prije nego što se formalno podnese zahtjev. Evo, ne želim više e, ništa dalje reći, ali evo stojimo na raspolaganju ako imate neka pitanja. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. To me podsjeća na naše rasprave vezano uz prvi prijedlog e, programa za podršku strukturnih reformi. ako se sjećate, ovaj odbor je odlučio započeti sa svime time. Sad je pitanje e, dakle, vezano uz pričuvu za uspješnost i program za podršku strukturnih reformi. Ne samo same reformi. Mi vjerujemo da su nam te reforme uistinu potrebne i od početka mi to podržavamo. A sada dajem riječ gospodinu Spirusu Spiridonu, koji je prvi podpredsjednik e, komisije Koter. E, on dolazi iz odbora za regije i on će predstaviti rezoluciju dakle, tog odbora vezano uz ovu temu o kojoj mi razgovaramo. Izvolite. Izvolite, gospodine Spiridon. Hvala lijepa. Hvala lijepa što ste me pozvali, što mogu govoriti u ime odbora za regije. Na ovoj današnjoj razmjeni u pogledu uredbe o zajedničkim odredbama, pogotovo vezano uz sve priču za uspješnost. Ovom prilikom bih vam prenio i sve najbolje od Petra Ozvolta koji predsjeda komisijom Kotor i našeg novog izvjestitelja za ovaj predlog od Tjuška Marini i Mihaele Schneider. Nakon što smo u prosincu prošle godine primili prijedlog komisije, naš odbor Koter je odlučio da, s obzirom na kalendar, da predložimo da odbor za regije usvoji jednu rezoluciju na svojoj prvoj plenarnoj sjednici u 2018. Stoga prvog veljače 2018. Odbor za regije na svojoj plenarnoj sjednici usvojilo rezoluciju e, u e, pogledu europskih strukovnih e, fondova i CRP-a gdje imamo jedan sažetak našeg e, stava što se tiče korištenja pričuve za uspješnost e, u pogledu strukturnih reformi u državama članicama. Evo sada ću vam iznijeti ključne točke u svojoj kratkoj intervenciji. Što se tiče nekih mišljenja, e, mi smo već odavno rekli da lokalna i regionalna tijela ne smiju biti kažnjavana zbog toga što određene države članice nisu ispunile svoje obveze u pogledu ekonomskog upravljanja, pogotovo kada govorimo o nacionalnom deficitu. Isto tako e, smo bili protiv toga da e, ima kohezijska politika odličnu, određenu vrstu subordiniranog položaja i mi smo isto tako naglasili da uključivanje kohezijske politike u nacionalni program reforma je nešto što se mora redizajnirati i to prema dole na taj način da ostane ta teritorijalna e, dimenzija i da mora ostati decentralizirajući pristup. Temeljem tih pretpostavki mi smatramo da promoviranje ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije je nešto što je vrlo važno za svu politiku Europske unije, da je to dio ugovora. I kao takva kohezijska politika e, ne uključuje obvezu da se financiraju općenite strukturne reforme u državama članicama. Mi odbijamo onaj dio koji se odnosi na subsidijarnost, jer cilj koezijske politike nije da se podrže strukturne reforme država članica, nego da se smanje razlike između razina razvoja kada pratimo pojedine regije. I za ostalost u onim regijama koje se nalaze u najnepovoljnijem položaju. Ne smijemo kršiti načela E, sufinanciranja. Ta načela su ključna kada govorim o tom regionalnom i lokalnom vlasništvu u pogledu strukturnih reformi. Kroz to upravo imamo snažni efekt poluge u pogledu kohezijske politike. U skladu sa tim načelom e, multilateralnog upravljanja potrebno je koordinirano djelovanje između različitih razina vlada. Međutim, to ne postoji u prijedlogu komisije. Dodatno tome, mi vidimo tu određenu kontradikciju između korištenja tih e, sredstava u pogledu financiranja općih struktura i obveze tematskog koncentriranja nas isto tako brine do vrijeme kad je rezolucija usvojena komisija je predlagala izmjenu e, uredbe o zajedničkim odredbama i da se koristi pričuva za uspješnost kako bi se financirao instrument Reform Delivery Tool a tu još nikakvi detalje nisu bili izneseni u pogledu tog instrumenta. Sad kad smo vidjeli predlog za novi višegodišnji financijski okvir, mi vidimo više detalja tog instrumenta, međutim to ne mijenja naše stajalište u pogledu postojećeg prijedloga komisije. Mi smo isto tako naglasili da ovaj prijedlog da pričuva za uspješnost podrži ove prioritete i programe će obeshrabiti uspješne regije. Nadalje, i mislimo da takve izmjene u uredbi za zajedničke odredbe može dovesti do pravne nesigurnosti i daljnjih kašljenja, a vrijeme je tu vrlo važno. Ova predložena pilot faza se ne može logično uklopiti u prijedlog komisije vezane uz novi višegodišnji financijski okvir. Taj prijedlog za instrument Reform Delivery Tool razdoblje nakon 2020. se ne temelji na nikakvom prethodnom iskustvu. Kada govorimo o ESI-u i financiranju strukturnih reformi, trebamo reći da već postoje programi podrške, a ti programi isto tako uzimaju dio sredstava od tehničke pomoći koji imamo u regionalnom fondu. Stoga, mi smo se složili, dakle sa ovom rezolucijom koja je usvojena 1. veljače 2018. i odbijamo prijedlog komisije. I mi osporavamo, odnosno namjeravamo osporavati ovaj zakonski akt pred sudom, jer time ćemo premijeniti jer mislimo da to krši načela subsidijarnosti. A što se tiče prijedloga za sljedeće programsko razdoblje, mi smo spremni na razgovore vezano uz kohezijsku e, politiku, europski semestar i strukturne reforme. Mi mislimo da treba uključiti i lokalne i regionalne vlasti u svim fazama Hvala vam lijepa. Hvala vam, gospodin Spiridon. Dakle, ovo je bilo predstavljanje stava odbora regija. A sada, s obzirom da imamo poseban zahtjev odbora regija, imamo predstavnika odbora revizorskog suda među nama. Dopustite da pozdravim gospodina Gerharda Rosa, direktora e, prvog sudskog vijeća i njegov kolegu Gospodine Brosi, počinjete. Hvala vam predsjednice i hvala vam što nam pružate priliku da predstavimo komentari, zaključke o ovoj pričuvi i okvir i radu za razdoblje do 2020. Sud nije iznio svoje mišljenje o ovome, tako da mi možemo samo iznijeti neke općenite izjave temeljene iskustvom revizije iz prošlosti. Dakle, sud pokriva pričuvu za učinkovitost eh, već neko vrijeme još kako je pravni okvir predložen, mi smo tada iznijeli mišljenje, a onda smo se osvrnuli na to u godišnjem izvješću na 2013. 2014. To je bilo već u okviru usvojenog pravnog okvira, onda smo imali eksante uvjetovanost i e, pričuvu o učinkovitosti za 2017. Dakle, brzo ćemo proći kroz glavne zaključke. U mišljenju iz 2011. rečeno je da kohezijski okvir mehanizam koji nije dovoljno usmjeren ka učinkovitosti, no jedan od aspekata koji bi mogao podržati tu učinkovitost, jest pričuva za učinkovitost, onda smo bliže razmotrili tu pričuvu i došli smo do zaključka da bi se to moglo prvenstveno fokusirati na financijski input i polučiti nedovoljne rezultate. Važno je također dobro izabrati ciljeve na pravoj razini, što znači da treba biti dovoljno ambiciozni, ali i ostvarivi. Dakle, uspjeh će ovisiti o pravoj ravnoteži i dodjela pričuve za učinkovitost treba biti dobro osmišljena. Dopustite To je bilo ono što smo rekli u mišljenju, a nekoliko godina kasnije smo došli do zaključka zaključka o tome kako je to osmišljeno i provedeno i slaba je vjerojatnoća da će to imati više od marginalnog utjecaja na učinkovitost zato što e, indikatori koji se koristili bili su jako ograničeni pa i nepostojeći financijski indikatori nisu dovoljno bili fokusirani na učinkovitost i kako bi ako bi države članice mogle staviti na raspolaganje nužne informacije onda bi moglo biti sve znatno učinkovitije. Dakle, mi smo ukazali na te opasnosti prije što je započelo programsko razdoblje. 2017. E, izdali smo izvješće o eksante i e, učin, pričuvi za učinkovitost. Što se tiče pričuve za učinkovitost, ukazali smo da se tu radi o iznosima od 20 milijardi eura. To, je to su veliki iznosi. I naš sveukupni zaključak je bio sličan prethodnom, dakle da tu ima jako malo poticaja za ostvarenje boljih rezultata, jer to je prvenstveno fokusirano na input i output. I smatram da tu ne može doći do velike prenamjene sredstava koja bi bila učinkovita. Nismo samo pronašli probleme, ima tu i jakih asna, ovaj, pozitivnih strana. Ciljevi su naprijed određeni i dogovoreni s državama članicama i to je poboljšanje e, u usporedbi sa razdobljem iz 2000 do 2006. ili iz razdoblja od 2007. do 2013. Međutim, jedna od najvećih slabosti je nedovoljna fokusiranost na rezultate, što smo već ranije ustanovili. Dakle, 57% indikatora e, otpada na output, a trećina na input, dakle koliko je novaca potrošeno i samo 0,3% indikatora su bili pravi indikatori temeljni na rezultatima. kako je ova pričuva vraćena u okvir programa i omotnice namjenjene državama, neće više biti natjecanja za najbolji i najučinkovitiji program, tako da će to ostati e, u državama članicama, tako će biti prenomjena, to je jedna od slabosti. A sad, da se vratim na izjavu, dakle, prema kojoj indikatori trebaju biti e, dobro određeni, ambiciozni, ali i ostvarivi. Utvrdili smo da 46% indikatora teško je ustanoviti da li su realni ili ostvarivi što više mogućnost e, isključivanja iz programa zbog neostvarnih rezultata je isto tako e, teško nametnuti. Dakle, za razdoblje nakon 2020. komisija bi trebala razviti e, priču za učinkovitost više orijentiranu na rezultate kako bi ostvarili bolje rezultate. u sljedećem programskom razdoblju to e, ta mogućnost ne postoji što šteta po našem mišljenju jer ako je bila jedna stvar koja je mogla pomoći učinkovitosti, to je bilo to. Što se tiče prijedloga ostvarenja strukturnih reformi i podrške tim strukturnim reformama, moramo reći da smo izdali mišljenje 2017. godine o reviziji financijske uredbe gdje smo se zalagali za podržavanje isplata uvjetovane ispunjenjem ciljeva i to je bio dobar prijedlog. No, naravno, uspjeh takvog eh, uspjeh toga ovisi o uspješnosti provedbe. Pitanje koje se mi kao Rezervski sud postavljamo, koji ovakvi iznosi novaca koji se prenamjenjuju, da li, da li, pitamo se da li to i dalje daje svoj doprinos ostvarenju ciljeva kohezijske politike, da li se mogu identificirati ciljevi koji mogu mjeriti napredak, uspješnost, ostvarenje e, ta, rezultata te reforme, kako se to može ocjenjivati i kako se može ustanoviti da su ostvareni ciljevi, tko, je, tko će biti zadužen za nadzor i reviziju takvih nacionalnih reformi. To je dakle pitanja koja mi postavljamo dalje. E, trajanje tri godine naravno ograničava mogućnosti provođenja reformi tim putem. Eto toliko od mene i hvala na pozornosti. Thank you. Thank you very much. Uh, Najljepša hvala. Dakle, to su bila današnja izlaganja, iznošenje i predstavljanje različitih stavova. A sada ćemo započeti raspravu. Najprije ćemo dati riječ su izvjestiteljima koji su istovremeno i koordinatori. Gospođo Krel, izvolite. Hvala vam lijepa. Polovica saslušanja e, bila je o stvarima o kojima danas uopće ne kanimo razgovarati. Danas se govorilo samo o sljedećem pitanju. Ovaj prijedlog o izmjenama opće uredbe da li to treba ići preko ove pričuve za učinkovitost. Znači, tu je, nije bilo pitanje preko kojeg instrumenta. I nije se radilo o tome da li se nama sviđa uopće taj koncept te pričuve za uspješnost. Ono što nam je preostalo je Znači, e, imamo prijedlog komisije, imamo poziciju vijeća koje je protiv i imamo stajalište odbora regija koje je isto protiv. Kao izvjestiteljica, kao suezvjestiteljica, ja sam od početka jasno rekla da e, parlament nikada nije htio tu pričuvu za uspješnost, i kao što je e, ispravno primijećeno već prije. Međutim, rečeno je da smo protiv toga da sada e, regije moraju e, pregovarati, uzimati novac iz kohezijske politike kako bi proveli nekakve strukturalne reforme. Vodili smo neke razgovore i ja sam shvatila da u Europskoj Uniji postoji jedna jedina država koja bi eventualno se interesirala za ovakav pilot, pilot projekt, radi se o Portugalu. Mislim da ćemo se morati još e, puno konzultirati o tome e, i među državama članicama i između država članica i e, komisije da se vidi gdje može početi pilot projekt i mislim da možemo razgovarati možda o periodu 2019. ili 2020. jer tada ovo razdoblje i onako istječe. Predlažem da komisija tiho povuče ovaj prijedlog, neće biti nikakve štete. I predlažem, budući da znam da komisija već ima svakakve ideje. Dakle, ako bi pomoglo to što e, prvo idemo probati istestirati pilot projekt, onda molim komisiju e, neka e, pusti da se provede taj pilot projekt u Portugalu kad ga već imamo. Ali ne trebamo sada odmah raditi neke nove stvari na toj uredbi i stavljati pred parlament nekakve milijardske iznose jer e, kada ovaj projekt prođe, bit će možda još koja e, država članica koja bi isto probala, pa ćemo vidjeti e, je li potreban novac iz kohezijske politike ili ne. Kada ćemo imati novi prijedlog za kohezijsku politiku nakon 2020. 20. Mislim da se možemo složiti oko pitanja hoće li strukturne reforme u budućnosti biti dio kohezijske politike ili će to se obrađivati samo rubno. Time se pitanje moramo pozabaviti, ali mislim da sada se ne smijemo dovesti u poziciju gdje ćemo razgovarati o nekakvoj budućoj politici i što brže pregovarati nego Dakle, ne bismo trebali odmah mijenjati cijelu uredbu i onda zaključiti da možda uopće to ne trebamo raditi. I zato ponavljam, ja ću rado pomoći e, ako se želi organizirati taj pilot projekt u Portugalu, rado ću pomoći. Međutim, mislim da ne trebamo cijelu tu uredbu mijenjati. Mislim da bi ovaj prijedlog komisija ipak mogla povići, povući. Postoje prijedlozi za bolje zakonodavstvo i tu bi se moglo nešto učiniti. Okay. It was the position of one of co-rapporteurs. To je dakle stav jedne od suizvjestiteljica iz regija. Gospodine Van Nistelroj, sada imate riječ. hvala. Izvjestitelji su bili jako aktivni od samog početka. Dakle, imali smo povjerenika ovdje, imali smo raspravu o tome što će, koji će to biti novi instrumenti u razdoblju nakon 2020. Dakle, da li ćemo imati zaseban proračun, da li će to biti povezano s kohezijskom politikom, a što i u sredini ne dobivamo dakle, odgovor. Imamo punopravni proračun za strukturne reforme koji se više neće izdvajati iz strukturnog fonda. Imali smo dobru raspravu o tome da li te e, ta pričuva za uspješnost e, učinkovitost e, mogla biti prenamjenjivana i u veljači smo imali raspravu na plenarnoj i jasna su pitanja postavljena u ime odbora Regi. I to je sukladno s onim što smo rekli u izvješću gospođe Vestfale. Naime, rečeno je da ukoliko države budu brže u svojim rashodima, možda onda budu učinkoviti, onda možda mogu tu priču za učinkovitost e, koristiti ranije. I o tome smo htjeli razgovarati s povjerenikom i dobili smo doista jasne odgovore. I želim navesti nekolicinu njih. Dakle, komisija nije spremna unijeti, uvesti bilo kakve promjene u trenutni zakonodavni okvir. Zašto? Kao prvo, zato što smatraju da u državama članicama svi pokazatelji u okviru unutar okvira učinkovitosti moraju biti zaključeni i zadovoljiti sve pravne odredbe. Dakle, dobro, to je u potpunosti točno. A drugo, rekli su da se drže kraja 2019. rekli su da će morati poduzeti... Ne, evo ga. Dakle, to bi stoga dodalo više kompleksnosti samome sustavu i stvorilo još veće opterećenje na države članice, a da nema, da nisu stvoreni jasni e, jasna dobit. Dakle, komisija je jasno rekla da se želi držati pravnog, pravnog temelja. A komisija je jedna. A sada imamo neki, evo, novi prijedlog komisije. I zatim, ja sam htio reći da treba malo fleksibilnosti s obje strane ukoliko želimo nešto stirati. Evo, htio sam, odnosno, nešto novo. I rekao, I rekao sam da ako ne bude više fleksibilnosti, stvar neće funkcionirati. I to je ono što je gospođa Krell rekla. Ovo se započelo od inicijative parlamenta, onda mi kao su izvjestiteljici rekli smo da programu reforme strukturnih strukturnog programa. Sada će gospođa Tomašić jako brzo ići na plenarnu svojim prijedlogom i vi ćete dati novi puni financijski novu punu financijsku podršku i dakle evo ga. Sad trebamo pomno slušati Gospodin von Breska započeo je rano jutro, evo već u 9 sati i bio je jako sretan, bio dobar dan, predstavio nam je nove stvari, kako će biti uvedene. No, ovo su neki instrumenti za pogreb, otprilike, dakle napravimo neki mirni pogreb. E, ali očito da nema dovoljne volje ni sa strane parlamenta, niti vijeća. Tako da nećemo moći organizirati nikakvu proslavu na kraju ovoga. Dakle, hajde vidimo kako možemo ovo zaključiti, pa ćemo pogledati sve te slajdove. Evo ja sam u biti dobio samo dva slajda ali onaj dio je bio upravo između ta dva slajda. Šao mi zbog toga. Ali zaključak jedini može biti da ćemo glasati o tome u srpnju i napravit ćemo isto kao sa e-karticom na imkovu. Dakle, jedno glasanje, pokrajemo prst nadalje, barem što se tiče parlamenta, a onda možda više komisija neće biti tako tiha. Tko zna, možda oni imaju neke druge ideje, možda će pratiti vašu ideju, možda će moći pomoći konkretnim državama da iznesu svoje, svoje mišljenja. Ne znam, vidim da u svakom slučaju pričuva za učinkovitost ne funkcionira. Očito se išlo korak predaleko. Jer prvi su bili dobri, 70% preporuka po državama povezane su za gradove regije provedbu naše fondove. Dakle, stvar nije luda, nije to lud prijedlog. Ali, evo, moj prijedlog je sljedeći. Želim čuti što kolege misle. No, Evo, Konstanca je to predstavila, ali mi ćemo... Ako to komisija ne povuče, onda ćemo mi u srpnju imati jako kratko izvješće za predstaviti na plenarnoj sjednici. Hvala vam. Hvala vama. Evo, ja moram reći dvije stvari. Što se tiče ovih izlaganja, svi članovi regija će ih dobiti i kao što to je to inače naša praksa, dakle nakon sastanka ređija, dakle sve prezentacije eh, iz prije podnevnog i poslije podnevnog eh, podnevne sjednice. Dakle, dobit ćete ih. Evo, prije podne nije vam se svidjela, vama se nije svidjeo kolač o kojem se spominjalo, a meni se sada poslije podne ne sviđa vaša slika o pogrebu. Dobro, dakle, nastavljamo s koordinatorima. Gospođo Tomašić, izvolite, imate riječ. Hvala, predsjednice. Ja ću samo komentirati ovu prezentaciju SRSP-a. Dakle, iako vijeće i neki kolege nisu za ovu reformu, želim iskoristiti ovu priliku i izraziti svoju podršku za ovaj prijedlog. Mislim da ovaj instrument može biti učinkovit poticaj za brojne države članice, njihove potrebe za strukturnim reformama, na primjeru u zdravstvu, bolnice. To su samo primjeri ključnih reformi koje su neizbježne. No, nažalost, do sad neke države članice nisu imale dovoljno znanja ili pomoći od komisije kako bi provele ove potrebne reforme. Tako da smatram da uz ovaj prethodni dijalog između država članica i komisije s ciljem da se raspravi o svim pitanjima o reformama, ova bi inicijativa mogla biti dobar početak. Zaboravio sam naravno reći da to mora biti sve u sukladnosti s kohezijskom politikom. Hvala gospodin Miltenborg, izvolite. Hvala lijepa. Ja to gledam kao jedan pozitivni način Dakle, mi podržavamo ideju da postoji velika poveznica između kohezijske politike i potrebe za strukturnim reformama. Dakle, imamo, moramo stvoriti dobri klimu za ulaganja. To je broj jedan. Međutim, onda postoje čitav niz pitanja vezano uz provedbu i zato smo i tu da bismo postavili sva ta pitanja. Pa me zanima zašto su izvjestitelji nisu postavili pitanja. Imam čitav niz pitanja i za komisiju, ali i za revizorski sud. Jedno pitanje koje sam već prethodno postavio je kako ćete definirati iznos koji bi trebao biti kao jedna vrsta poticaja, dakle nije vezan uz troškove, kako ćete to učiniti? Temeljem kojih kriterija? Hoće to biti nekakav paušalni iznos? Kako ćete to definirati? Onda mislim da je pitanje postavljeno u posljednjem dijelu prezentacije revizorskog suda. Dakle, radi se o evaluaciji, o uspješnoj provedbi strukturnih reformi. Kako ćete to mjeriti, kako ćete to pratiti, kako i kad možete reći da je nešto uspješno. Opet tu morate imati neke kriterije, to je opet e, povezano sa drugim pitanjem revizorskog suda, dakle vezano s odgovornost. Čisto me zbunjuje kako bi to trebalo u praksi funkcionirati. Dakle, ja sam pozitivan prema cijeloj toj ideji E, u pogledu tog instrumenta form delivery tool i dobro je da započnemo s time eksperimentirati, ali moramo imati jasne odgovore na ta pitanja jer parlament se ne može složiti s jednim prijedlogom gdje može za nekoliko godina ćemo se suočiti sa pitanjem u pogledu revizorskog suda pa će oni reći da složili ste se s tim mehanizmima, u praksi postoji čitav niz pitanja na koje trebamo ponuditi odgovor, pogotovo kada govorimo o odgovornosti. Mi smo izabrani zastupnici koji imaju odgovornost prema svojim e, glasačima, pogotovo kada govorimo o dobrom korištenju novca poreznih obveznika. Dakle, ja nisam u potpunosti negativa, nego sam trenutno još uvijek zbunjen kako će se to provesti u praksi. Pogotovo kako se, će se definirati iznosi, kak, kriteriji, kako će to funkcionirati u praksi. Dakle, sve to bih želio saznati prije nego što razgovaramo i valde o tome i prije nego što imamo zaključno mišljenje. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Naravno, ovo je vrijeme za raspravu. Oprostite. Ali pravna osnova prijedloga koji je sad izložen i o kojem smo razgovarali s gospodinom Dobrovskim je drugačija od one što nam se sada iznosi. Dakle, oni su to uzeli od nas i odnijeli u drugi odbor. To je potpuna promjena stvari. Dakle, možemo duboko ući u delivery tool, ja sam tu pozitivan, a onda mišljenje je dalo ekono. Dakle, mi više nismo tu zaduženi, dakle, i zaključak je da posljednji korak se ne može učiniti, a u stvari stvari su se promijenile. Jeste li vi svjesni toga? Jesam, svjesna sam toga, ali mislim da krajnji korisnik koji bi mogla biti država članica koja je spremna provesti strukturne reforme nije zainteresirana za tu kvizin intern, tko je tu zadužen. Mislim da ih ne zanima ni pravna osnova prijedloga. Oni žele to isporučiti, dati i trebamo im pomoći u tome kao Europski parlamenti. Dakle, nije to ključno pitanje. Ključno je pitanje da li prihvaćamo e, dio toga da se dio pričuve za uspješnost može uzeti kako bi se provele strukturne reforme. Dakle, kako će se novac koristiti, temeljem kojih kriterija, koji iznos ćemo definirati, hoćemo li dati carte blanche Europskoj komisiji ili smo mi isto tako u položaju kao Europski parlament da pratimo što se događa s novcem poreznih obveznika. To su pitanja na koje bih želio čuti odgovor. Ne zanima me pravna osnova, e, je li to sad u rukama Ekona ili koga drugog, jer mi moramo da Dakle, e, pomoći državne članice da prevedu strukturne reforme. To je ono što je ključno. Dobro. Ha. Gospođa Mišel, izvolite. E, moram priznati da sam zbunjena kao i vi, samo u drugom smjeru. Isto e, kao i gospođa Krel, ja se pridružujem onome što je ona rekla. Ne možemo e, podržati potrebe za reformama koje ne postoje. Ako se pojavi država koja prepozna potrebu za reformom, pa se tek onda javi, mislim da tu nešto nije u redu s tim prijedlogom. To je jedno. Drugo, e, treba nam neki bolji odnos sa stvarnošću. Ako smo čuli, vijeće je protiv. Odbor regija je protiv, a to su naši adresati za kohezijsku politiku jer želimo jačati regiju. I ako oni odbijaju ovaj prijedlog, onda nemam dojam da su svi tako e, predstavili rezultat jednostavno izvući samo 22 milijarde iz kohezijske politike za ovakav nezreli prijedlog. Mislim da je to neodgovorno ponašanje i u svakom slučaju ja sam za to da to e, e, ne bude tako. Hvala, evo bit ću vrlo kratka. Ja u potpunosti podržavam što je upravo kolegica rekla i što je gospođa Krajeva isto rekla. Dakle, zeleni se apsolutno ne slažu s ovim prijedlogom komisije u pogledu pričuve za uspješnost i što se tiče prebacivanja, odnosno pokušaja da se prebaci novac iz kohezijske politike u jedan novi instrument. Ne zato što mi mislimo da je ta pričuva za uspješnost se pokazala tako sjajnom i ne zato što se e, su prostavljamo programima za podršku e, strukturne reforme. Vi smo protiv ovoga zbog toga što je već e, rečeno i od strane prethodnih govornika. Ne treba nam ovaj prijedlog. U višegodišnjem financijskom okviru koji nam je predstavljen 2. svibnja imamo novu proračunsku liniju, dakle za EMU e instrument i to je odgovarajući instrument sa odgovarajućom proračunskom linijom. E, tu se radi o puno novca. I mislim da nije to fair prema regijama. To je razočaranje za regije koji su dakle vjerovali u to da će se ostvariti ciljevi kao što je to e, obećano. Ne treba nam sad ovaj prijedlog u ovo vrijeme. Mi isto tako mislimo da bi komisija to trebala povući. Hvala vam lijepa. Gospođa Demato, izvolite. Hvala, gospođo predsjedateljice. Ako sam dobro razumjela, ovdje se radi o izmjeni u uredbama o općim, o zajedničkim odredbama. I komisija bi htjela kohezijskoj politici upravo ovaj smjer, e, tako da se e, ide E, prema novim resursima. Po onome što sam shvatila, e, odbor e, regija je protiv ovoga. Međutim, vratimo se sada na prijedlog o kojemu smo danas raspravljali. Što se tiče korištenja pričuve za uspješnost i činjenice da se to želi proširiti na strukturne reforme, tu se ponekad radi i o milijardama, to nije malo. Znači u izmjenu uredbe bi trebala ući ova novina. Znači sada smo prvo u pilot fazi i onda bi to trebalo postati instrument, ono što smo nazvali delivery tool. Znači to će postati nova stavka u proračunu Europske unije. Odbor regije često e, donosi mišljenja s kojima bih se ja mogla složiti. Zašto je to tako? Zato jer e, e, im se ne sviđa ovaj trend prema centralizaciji. Mislim da trebamo se odmaknuti od teritorijalne te razine i da trebamo ići više prema nacionalnoj razini ali osim toga i, i pored toga regije također moraju postati partneri u gospodarstvu. E, naravno, postoji i načelo subsidijarnosti i proporcionalnosti glede toga ko gdje može sudjelovati u kojim pregovorima. Sada se ovdje još postavlja pitanje kako se ta sredstva uopće mogu trošiti ako se izmijeni uredba. Najprije smo e, rekli da e, se procjena učinkovitosti e, ograničava s razdobljem 2019. Također komisija je rekla da to izmještanje sredstava je fakultativno. Međutim, pretpostavka je bila da je to sve dogovoreno s komisijom u okviru europskog semestra i to je temelj za gospodarsku politiku između različitih partnera u Europskoj uniji. Mislim da bismo se e, u toliko još mogli i složiti s ovim. E, sjetimo se samo borbe protiv utaje poreza, borbe protiv korupcije, e, borbe za bolje zdravstvo i socijalnu politiku. Sve smo to danas čuli od komisije. Također moramo misliti i na konkurentnost i na fleksibilnost i moramo paziti da reforme ne utvrde prekarijat. Međutim, ne razumijemo e, e, zašto se neke stvari moraju financirati e, iz kohezijske politike. Jer mi se ne možemo složiti da se na taj način pogazi uopće razlog postojanja kohezijske politike. Jer kohezijska politika je utvrđena i u ugovorima Europske unije. I ne smijemo naravno nikad zaboraviti princip subsidijarnosti. E, ne znam, e, ne možemo samo se u ugovorima koristiti onime što nam paše, a ovo drugo odbaciti. Ugovora se moramo držati i moramo ukazivati na opasnosti koje postoje. Zemlje koje e, nisu u mogućnosti koristiti sredstva iz strukturnih fondova, oni bi mogli investirati priču za uspješnost u strukturne reforme i na taj način se e, jedan dio kohezijske politike dovodi do apsurda. Ovaj instrument e, koji nam predstoji mogao bi se koristiti kao jamstvo, na primjer, za financiranje minimalnog dohodka, odnosno mi to zovemo građanski dohodak u Italiji, to je u nekim regijama važno. Ali kad to sve izračunamo, onih 20 milijardi e, podijeljeno na 27 država članica, podijeljeno po broju stanovništva, onda to ispadne jako malo. Žao mi je što to tako moram reći. Komisija e, ne bi u ovim zadnjim e, godinama ne bi trebala ići za time da za sve ove instrumente koje ima još samo nekakve pojedinačne mjere provodi. Jer na kraju e, to može završiti neuspjehom. Kao što sam rekla, sve je to sitan novac ako vi to podijelite na sve države članice. Hvala. Thank you very much. Gospođa Maletić, hvala lijepa. Mislim da se svi slažemo da unutar kohezijske politike i postojećeg CPR-a trebamo naći poveznicu sa europskim semestrom. Dakle, opet e, to je poveznica sa strukturnim reformama. Budući da države članice unutar svojih operativnih programa i prioriteta unutar operativnih programa već imaju neko djelovanje, neke projekte koje su posveđene strukturnim reformama, Mislim da bi mi trebali na isti način tretirati sve prioritete i e, postignuća pod tim prioritetima. I inovacije, i srednja poduzeća, energija, promet i tako Jer pričuva za uspješnost u stvari nagrađuje uspješnost. Ako je tome tako, ne vidim zašto uvodimo ovu novost samo za strukturnu reformu. Jer ako jedna država članica ima dobre rezultate u pogledu tih svojih prioriteta koji su posvećeni strukturnim reformama, dobro možemo tu zemlju nagraditi, dati im više za strukturne reforme. Ako ista zemlja je jako uspješna što se tiče prometa ili energetske učinkovitosti, unutar svojih e, prioriteta i operativnih programa trebali bi tu zemlju nagraditi za taj prioritet. Ali potreban nam je jednaki tretman. Ako mislimo da nam nešto nedostaje unutar pričuve za uspješnost i da bi to trebali učiniti fleksibilnijim da bi trebali brzati korištenje pričuve za uspješnost. To bi trebali učiniti za sve prioritete, a ne samo za strukturnu reformu. Zato mislim da ovaj prijedlog nije dobar. Trebali bi imati jedan tretman za sve. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Ima li još nekih daljnjih želja? Dozvolite mi sada pojasnim dvije stvari. Kao prvo, timing. Kao što ste čuli, odbor regija je tijekom plenarne sjednice u veljači odobrio stajalište odbora regije. Dakle, ako se bavimo vremenom i tim preklapanjem s novim prijedlogom za novi višegodišnji financijski okvir, onda trebamo reći da to nije greška komisije – ne, bilo je potrebno vremena ovdje u parlamentu da odlučimo koji odbor će to preuzeti. Ne, žao mi što to moram reći. Sad moramo raditi i donijeti odluku. To je točno. Moramo to reći. Čuli smo stajalište odbora regija. Dakle, to je iz veljače. Danas je 26. To je kao prvo. Kao drugo, htjela bi reći i opet naglasiti da ovaj odbor cijeni i podržava program za podršku strukturnih reformi. I svjesni smo razlozi postojanja tog programa, vidimo rezultate i pod dojmom smo što se tiče podataka koje su nam službe upravo predočile. Pitanje je sada i odnosi se samo na pričuvu za uspješnost. Ponedjeljak ćemo vjerojatno glasati o izvješću koje je pripremljeno u ovom odboru. Vezano uz program za podršku strukturnih reformi i tu smo pozitivni. Dakle, to posebno pitanje, ono što je problematično, to su pričuve za uspješnost kako to koristiti. Čuli smo, to su sad komentari odbora za regije i sada ću dati opet riječ komisiji. Izvolite. Kao prvo, hvala lijepa gospođo predsjedavajuća. Neću vas iznenaditi kad vam kažem da ću odbiti prihvatiti e, zahtjev gospođe Krel na jedan nježan način, dakle da mi povučemo svoj prijedlog. Ja to <laughs> neću učiniti, vjerojatno nas to ne iznađuje. Nadalje, e, htio bih reći sljedeće. Ovo je opcija koja daje veću fleksibilnost državama članicama. Nitko nije, e, nema obvezu da to učini. Dakle, mi želimo uvesti veću fleksibilnost. I točno je da trenutno država članice koje su najnaprednije u tom smislu je Portugal. Ali iduće godine bi se mogli naći u situaciji kad će veliki broj e, programa državan članicama imati poteškoće da alociraju ukupni iznos pričuva za uspješnost, uspješnost, a to će dozvoliti državan članicama da kažu dobro, moji programi ne idu onako dobro kako bi htjeli i zato ću iskoristiti dio novca iz pričuve za uspješnost u tu svrhu. Dakle, da skratim. Za par mjeseci može porasti interes za tako nečim. Onda drugo pitanje koje je postavio Lambert van Nistelrooy. Točno je, ukinuli smo pričuvu za uspješnost u našem prijedlogu za 2020. Međutim, isto tako sam snažno naglasio tijekom jutra da ćemo imati iz imati reviziju, srednjoročnu reviziju gdje ćemo dakle ići puno dalje od 6%. Dakle, radit će se ukupno 28% koji će biti dijelom programa s jedne strane s potrebama koje će nastati. Tu sam recimo spomenuo migransku krizu, ali ne znate što će se dogoditi tijekom tako dugog razdoblja. A drugi kriterij koji se spominje u nacrtu uredbe da ćemo vidjeti kako je postignuće programa jer e, ti pokazatelji, ti okviri e, postignuća, to je nešto što će ostati. Dakle, svi programi će imati svoje programe u pogledu postignuća, pa ćemo vidjeti gdje smo i možemo odlučiti, dakle države članice i regije mogu odlučiti da promijene financiranje. Imaće punu godišnju alokaciju. Dakle, nije to pričuva za uspješnost u ovom smislu, već je to i mogućnost da se nagrade oni programi koji su uspješniji. Gospodin Van Miltenburg. Da, govorimo o paušalnim iznosima koji će se trebati isplatiti. Kako ćemo uspostaviti te iznose? Iskreno rečeno, to je teško. To je iz dva razloga. Kao prvo, moramo biti svjesni činjenice da pričuva za uspješnost u Poljskoj je puno, puno veća nego u Luksemburgu. Nije to nikakvo iznenađenje, jer u Poljskoj se radi 80 milijardi eura, a puno manje je iznos u mm, Luksemburgu. Dakle, mali iznos s jedne strane, ogroman s druge strane. Ali evo, takva situacija kakva je, ne možemo tu sad ništa učiniti. Nadamo se da ćemo se time pozabaviti u prijedlogu koji će se odnosi razdoblje nakon 2020. Dakle, ne možete uvijek dati istu nagradu za sličnu reformu uh, u nekoj drugoj državi članici. Jednostavno nema ni dovoljno novca na raspolaganju u i za uspješnost. Drugo pitanje je teško je procijeniti vrijednost raznih reformi. Nitko to ne može učiniti. Nitko ne može procijeniti ni troškove reformi. Nekada možda postoje neki troškovi vezani uz pojedine modele. Teško je to, barem u ovoj pilot fazi. Međutim, način kako smo mi to predvidjeli je sljedeći. Država članica napravi prijedlog i kaže, evo, ovo želimo činiti što se tiče reformi i smatramo da je ovo potrebno kako bi se to provelo. I onda, kao što sam ja prethodno spomenuo, imat ćemo dijalog između komisije i države članice. Mi čak i predlažemo da bi trebao postojati jedan mehanizam peer review, dakle da imamo jednu javnu raspravu i s drugim državama članicama, dakle da se tu uključi i parlament, dakle da vidimo da li smo tu u pravu što se tiče vrste reformi i što se tiče iznosa koje ćemo alocirati E, dakle, za tu reformu. Dakle, nije to ništa idealno. Nije to sofisticirano kako bi trebalo biti, ali to je tek pilot faza i to je svrha toga. Za razdoblje, dakle, nakon 2020. E, I Meri, vjerojatno isto želite još nešto reći dalje. Hvala predsjednice samo par stvari na koje se želim svrnuti. Ono što je Erik rekao. Dakle, samo jedna zemlja članica je tražila dakle, uključenje ovaj pilot projekta. to je Portugal. Ja sam dobila za, e, zamolbe od više država članica e, koje su pitale, dakle, ukoliko pilot projekt bude usvojen, pitale su kako, koliko će vremena treba da mognu biti uključene u taj pilot projekt. I ono što smo čuli, što smo naučili, dakle, o strukturnih reformi je da su države članice koje su sudjelovale u evaluaciji tog projekta, da su brže bile, proaktivnije su bile kada je e, pušten e, taj program, dakle, kad je, kad je započet Dakle, države članice koje su sudjeli u tome, prve su predlagale strukturne reforme koje su željele. Dakle, ne bih rekao da ipak samo jedna država e, bila u pitanju. Još jedna stvar koja se uvijek pojavlja kada se govori o koheziji i europskom semestru. Ne mislim da smo svi tijekom financijske krize naučili sljedeće. Dakle, kada dođe do financijske krize, ona utječe na cjelokupno gospodarstvo, ne samo na financijski dio. Dakle, kohezijska politika može isto tako biti ugrožena krizom. Tako da ako ne budemo nastavili s kohezijskim reformama, sa strukturnim reformama, može doći do, i to može biti ugroženo. Dakle, ja ne bih da se tako ovome pristupa jer kohezijska politika i strukturne reforme jako su važne. I da, ovo jest zahtjevno. Dakle, mi ne određujemo cijene reformi, ne ocjenjujemo njihovu vrijednost i trošak koji predstavljaju. Jer veličina financijskog doprinosa. Dakle, tu se radi o doprinosu i to ne može biti temeljeno na cijeni nekoj. Nekim u nekim državama članicama potrebno je provesti reforme koje ne koštaju puno, ali poticaj za te reforme jednostavno ne postoji. Dakle, ovdje se radi o poticajima, a ne cijeni provođenja reforme. I kao što je kolega rekao, ne možemo reći da će iste reforme svugdje jednako koštati, jer to jednostavno nije istina, nije točno. U nekim državama članicama to može biti od ključnog značaja, drugima ne. A što se tiče alokacije i kako to organizirati, da, mi bismo koristili dakle ocjenu stručnjaka i peer review da provjerimo da li će određena reforma ispuniti očekivanja i treba vidjeti koja su to očekivanja. Dakle, puno posla još ima, ima pred nama kako bismo došli do toga i zato e, želimo provesti ovaj pilot projekt da vidimo kako bi to u stvarnosti izgledalo prije nego što uspostavimo sam program podrške reformama. Kriteriji za ocjenu su već postavljeni u Prijedlog za podršku programu reformi. Imamo nekoliko sličnih e, kriterija od ocjene preuzetih obveza do reforme pilot u okviru pilot projekta. Dakle, tu ćemo vidjeti da li se tu radi o važnoj reformi za cjelokupno gospodarstvo, da li je to nešto bi imalo veliki utjecaj na cjelokupno gospodarstvo ili samo na dijelove gospodarstva. Da li će to imati dugotrajni učinak da li će to promijeniti puno stvari? naprijediti ekonomsku otpornost gospodarstva i tako dalje i tako dalje. Dakle, sve te stvari treba će uzeti u obzir kada se bude radila ocjena prijedloga. Dakle, i značaj treba vidjeti da li jedna država može provesti čitav niz reform istovremeno ili treba ići jedna po jedna ili kako već e, s ciljem da se dobije taj financijski poticaj. Dakle, sve to treba provjeriti i za nas bilo jako važno kad bismo mogli dobiti informacije od pilot projekata država članica, jer na taj način u biti samo možemo vidjeti kako možemo unaprijediti stvar na najbolji mogući način u budućnosti. Hvala. Hvala. Da li se želi još netko od govornika javiti za riječ? Ne. Portugal je spomenut više navrata. Izvolite. Ovaj pilot program se odnosi na jedan od najvećih deficita koji imamo u Portugalu. To je strukturni problem i e, to je povezano sa uključivanjem kompetencija koje imamo među građanima Portugala. Sad imam konkretno pitanje. E, kako će se to dodjeljivati sad? Ovaj fond za strukturne reforme, po kojim kriterijima će to ići? U nekim slučajevima je doista tako da su neke zemlje morale prihvatiti smanjenje sredstava, ali su ipak dobili podršku za svoje reforme. U Portugalu će taj pilot projekt sigurno imati velike učinke, bit će od temeljnog značenja i zato mislim da je važno da još razgovaramo o ovom problemu. Bojim se stvarno da u našem slučaju, u slučaju Portugala, koji je e, možda jedini slučaj gdje se to tako odvilo i gdje ide ovaj e, pilot projekt. Dakle, bojim se da smo mi jedna od zemalja koju je kriza najjače pogodila i nismo imali mogućnost provesti reforme. Dvije 2012. do 2014. to su zbilja bile najlošije godine u Portugalu i mislim da e, to moram spomenuti. Već je Konstanca rekla, bilo je teškoća, e, pitanje strukturnih reformi je teško pitanje kod nas. Međutim, treba uvijek tražiti koji su razlozi. Kako to povezati s ovom politikom kohezijskom? But, uh, just one short question to the European Court of Auditors. Evo samo jedno kratko pitanje za Europski revizorski sud, jer e, volio bi da se i oni jave i odgovore na moje pitanje. Dakle, da li su oni odgovorili na zahtjeve Europske komisije o iznosima i odgovornosti, jer to je vaš posao biti. Dakle, kad bi smo imali, kad, kad bi se ovaj prijedlog jednog dana možda ostvarivao, ja bih volio isp izbjeći situaciju u kojoj biste nam kroz par godina uputili jako kritično izvješće koje nismo uzeli u obzir. Dakle, koje je vaše mišljenje o tome? Gospod, možete odgovoriti koliko želite ili da vam pošaljemo napismenog pitanja pa da se revizorski sud očituje. Vjerojatno bi bolje bilo tako da vam napisano odgovorim, ali sada može u par riječi. Dakle, naravno, trebali bismo vidjeti kako je stvar definirana, koji su iznosi, to je veliko pitanje, a kako ćete definirati te ciljeve, da li je to nešto što se može ocijeniti, mjeriti ili prosuditi, ako treba prosuđivati, onda kako se dolazi do zaključka oko kojeg se možemo dogovoriti. Dakle, ukoliko se komisija ne dogovara o nacional, dogovori o nacionalnim reformama, da li bi onda revizorski sud trebao dolaziti i provjeravati nacionalne reforme. To su sva ta pitanja na koja treba odgovoriti, ali u svakom slučaju možemo odgovoriti na jasno postavljena pitanja napismeno. Dobro, postavljamo vam ta pitanja. Da, gospodin Spiridon, izvolite. Nisam uopće htio uzeti riječ, ali moram još reći nešto nakon ovoga što smo čuli. Rasprava je bila, bila vrlo stručna. Svi bismo mi naravno željeli reforme. Potreba za reformama je nesporna. Međutim, ja sam već godinama aktivan na e, komunalnoj razini, regionalnoj i gradskoj i mislim da su reforme pitanje političke volje dotične vlade. Kod kohezijske politike e, imamo više slojne razine uprave i tako dalje i sad E, je tu pitanje kako e, povući novac iz kohezijske politike. Gospodin Juncker je rekao da se Europa upravo nalazi u egzistencijalnoj krizi. U Ateni smo pokušavali e, analizirati uzroke te krize. Međutim, postoji možda jedna mogućnost da Europska unija ovdje stvori neku protutežu, a to je politička kohezija. To je jedina protuteža e, kojom raspolažemo. Imamo ovu situaciju s Brexitom koja je, koji će e, koji je pred nama i tu će e, naravno izostati novčani iznosi koji se odnose i na E, istraživanja i razvoj i tako dalje. Bit će još smanjenja u proračunu. To će se sve e, e, odnositi i na razna druga područja, a doći će i do smanjenja kod, u kohezijskoj politici. Po meni to je opasno. Spomenuli smo područje prometa i transporta. To je isto jedno pitanje. U, tom smislu ne možemo govoriti o ujedinjenoj Europi ako vozač teretnog vozila u Mađarskoj dobije desetinu plaće kakvu ima njegov belgijski kolega tu se ne može govoriti o koheziji. To je veliki problem u Europskoj uniji mislim da problem nije samo tehničke prirode. Hvala. Dobro, sad ovo izmiče kohezijskoj politici. Mislim da se trebamo držati teme. Dakle, hvala vam. Sada ćemo stati s ovom raspravom. Imamo nekoliko mogućnosti. Raspravit ćemo o tome s izvjestiteljima i pravnom službom Europskog parlamenta i vidjeti kako postupati u buduće ukoliko budemo imali ovakav stav odbora regiji. Hvala najljepša. Dakle, ovo je bila zadnja točka dnevnog reda. Dopuste samo još par minuta. Ponovno ćemo dati prevoditeljima poruku za sve članove odbora regiji i onda ćemo zaključiti današnji sastanak. Hvala vam.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 sa sastankom koordinatora, dakle to je naš sljedeći. U ponedjeljak 25. imamo sljedeći izvanredni sastanak i dobit ćete posebnu poruku s tim u vezi.